Poštovane kolegice i kolege, vrijeme je da krenemo sa našim sastankom, a posebno zato što će nam se pridružiti potpredsjednik komisije gospodin Ševčević i e, Siguran sam da svi članovi odbora žele sudjelovati i postaviti pitanja potpredsjedniku i zato predlažem da počnemo. Želio bih samo reći da što se tiče prve točke dnevnog reda, ukoliko nema primjedbi, smatrat ćemo da je dnevni red za ovaj sastanak usvojen. Što se tiče druge te točke, podsjetio bih da imamo e, jezični režim za prijevod na 20 jezika i kao što je već uobičajeno, e, ovaj se sastanak prenosi uživo putem interneta. Što se tiče treće točke dnevnog reda, e, preporuke koordinatora podijeljene su elektroničkim putem. Ukoliko nema primjedbi, smatrat ćemo da su usvojene. Četvrta točka dnevnog reda je točka pod kojom trebam podnijeti izvještaj u svezi sa pregovorima koji su u toku. Eh, održali smo četvrti trijalog o novoj hrani i imamo iznenađujuće gledišta komisije i vijeća, posebno što se tiče dva osnovna elementa oko kojih se ne slažemo. Eh, eh, prva točka odnosi se na delegiranje mi ostajemo pri svom stajalištu, a osim toga e, što se tiče kloniranja postoje razlike u stajalištima. Mi tražimo da to bude uređeno jednim člankom, a vijeće je spremno prihvatiti da to bude spomenuto u uvodnoj izjavi, ali mi smo barem podnijeli konačni prijedlog za potencijalni dogovor sa vijećem i čekamo njihov odgovor. Odgovor vijeća o ovom kompromisnom paketu o Čekuje se krajem ovog tjedna. I sada možemo prijeći na petu točku dnevnog reda i otvoriti raspravu, odnosno razmjenu e, gledišta sa potpredsjednikom Ševčovićem, a u kontekstu e, dijaloga koji vodimo sa komisijom strukturiranog dijaloga, kako je to i uobičajeno. E, da ću riječ potpredsjedniku komisije koji je nadležan za energetsku uniju. On će održati uvodno izlaganje, a nakon toga e, imat ćemo razmjenu mišljenja. Mi smo naravno iznimno zainteresirani za određena pitanja i teme u sklopu ove točke dnevnog reda e, pratimo pregovore, a u svjetlu Pariške konferencije COP21 koja će se održati u prosincu. Iznimno nas zanima koji su prioriteti definirani i osim toga kako se odvijaju pregovori. A zanimaju nas i dodatne teme koje su tješnje povezane sa energetskom unijom. Članovi odbora iznimno su zainteresirani za najnovije vijesti iz ovog područja, isto tako i javnost, a e, posebno u svjetlu izrade radnog programa za 2015. i u svjetlu programa rada za 2016. o kojem ćemo ubrzo razgovarati sa komisijom. Imate riječ i e, molimo da u roku od 15 minuta predstavite svoje prioritete i osnovne ideje kao i ciljeve koji su pred nama. Izvolite. Thank you very much. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Lavija, uvaženi članovi odbora Envi, uvaženi kolege i kolegice, dragi prijatelji. Evo, pogledao sam svoj raspored i primijetio sam da nije prošlo tako mnogo vremena od našeg posljednjeg sastanka, zapravo jedva četiri mjeseca. I prije ta četiri mjeseca bio sam ovdje kod vas kako bih vam predstavio viziju ambiciozne energetske unije. Raspravljali smo o tome zašto je važno Evropljanima omogućiti e, pristupačnu, sigurnu, konkurentnu i održivu energiju i za mene je to zapravo bila vrlo važna prilika da saslušam vaše ideje, te sam siguran da ste primijetili da je veliki broj tih ideja uzet u obzir i da je uključen u e, konačni nacrt e, komunikacije o energetskoj uniji koja je objavljena krajem veljače. Radi se zapravo o komunikaciji koja je u pisanom obliku oblikovala e, sve te ambicije o kojima smo govorili. Nakon predstavljena komunikacije ona je e, prihvaćena od strane Europskog vijeća, također su je toplo pozdravili klubovi zastupnika u Europskom parlamentu, veliki broj njih, a isto tako drago mi je što mogu reći da su je dobro prihvatili građani i glavni dionici. Međutim, ta strategija zapravo je samo početak jednog odlučujućeg procesa, tako bih ga naime nazvao. Sada je došlo vrijeme da provedemo u dijelo te koristi energetske unije, da jednostavno prijeđemo s riječi na dijela. Jutros sam najavio novu i presudnu fazu u provedbi te strategije putem niza konkretnih aktivnosti na političkoj, diplomatskoj i zakonodavnoj razini. I kao i u prethodnoj fazi ja ću se svakako pobrinuti da to bude zajednički trud koji će, u kojem će sudjelovati svi povjerenici e, koji su zapravo članovi te obitelji energetske unije te da se naravno to provodi u tjesnoj suradnji sa Europskim parlamentom. Treba nam čvrsta odnosno čvrst, snažan zajednički pristup zato što se pokazalo da je takav pristup vrlo uspješan. Dozvolite da vam kratko objasnim e, zapravo e, sve tri razine. Na samom početku želio bih nešto reći o političkoj razini. Mislim da je sasvim jasno zašto moramo energetsku uniju približiti državama članicama, nacionalnim parlamentima, e, lokalnim gradonačelnicima, predstavnicima poslovne zajednice, studentima, trustovima mozgova. Upravo zato što je važno da približimo tu energetsku uniju, krenut će Tuneja za energetsku uniju koja služi tome da se na terenu objasni da je zapravo energetska unija nešto što donosi trostruku korist, jer ima koristi za potrošače, za gospodarstvo i za okoliš. Međutim, to je također jedna prilika da se sa građanima i političkim akterima raspravi o tome što Europska energetska unija znači za svaku pojedinačnu zemlju. I ja zapravo namjeravam iskoristiti te posjete državama članicama kako bih saznao koje su najbolje prakse, e, da izdvojim e, dobre primjere diljem Europske unije i da shvatimo na koji način zapravo možemo postići tu e, taj duboki energetski prijelaz koji je Europi toliko potreban. To je također prilika da zapravo saznam kakva je lokalna stručnost, dakle na koji način rade lokalni dionici, ali isto tako vrlo je važno da im damo i potporu kao donositelji političkih odluka. Energetska unija, odnosno turneja za energetsku uniju, također će omogućiti nacionalnim vladama da e, iznesu svoju procjenu prilika i izazova u području energetike i klime taj dijalog na nacionalnoj razini će prema mojem mišljenju u konačnici e, donijeti preporuke kao i pregled specifičnosti po zemljama i to je nešto što će nama u komisiji biti vrlo korisno za konačnu analizu. Nakon završetka turneje preporuke će biti objavljene i bit će zapravo e, prvi sastavni dio e, stanja energetske unije koji će biti usvojeno ove jeseni. Vrlo je važno reći da nam zapravo treba vrlo e, integriran, dinamičan i solidan, uključivi e, sustav upravljanja kada se radi o energetskoj uniji. Ja također namjeravam e, kao sastavni dio tog predstavljanja stanja energetske unije vidjeti kakve su, kakve je situacija, koji su glavni izazovi. Vrlo je važno reći da ovo nije neki instrument koji će se pripremiti u izolaciji u Europskoj uniji, već će zapravo to biti jedan instrument instrument koji će sadržavati među ostalim i aktivnosti koje služe za rješavanje stvarnih e, izazova vezano s provedbu. Da bismo bili učinkoviti moramo uzeti u obzir sve donositelje političkih odluka, dakle e, predstavnike poslovne zajednice, socijalne partnere, gradonačelnike i tako dalje. I mislim da je sasvim jasno da nam treba čvrsti sustav upravljanja koji će poslužiti u budućnosti. To je nešto što traži vrlo jasne aktivnosti, stalni nadzor i opće općenito e, pritisak sustručnjaka na nacionalnoj razini. Također ćemo nastojati centralizirati velik broj e, obveza o podnošenju izvješća. Kada sam počeo promatrati koliko zapravo države članice imaju obveza vezano uz podnošenje izvješća, primijetio sam da države članice trenutačno moraju podnijeti 200 različitih izvješća Europskoj komisiji. Mi bismo zapravo željeli promijeniti taj postojeći sustav i imajući to na umu, zapravo ćemo predložiti da svaka država članica pripremi nacionalni energetski i klimatski plan koji bi trebao sadržavati glavne elemente energetske unije. Naravno, e, ono što je ključno jest ta demokratska dimenzija. Europski parlament mora i dalje biti uključen u svaki dio ovoga puta. Dozvolite da se nakratko vratim na ovu turneju za energetsku uniju. Ja se to ponadam da ćete vi, zastupnici Europskom parlamentu, pomoći da približim energetsku uniju građani građanima u svakom od vaših e, izbornih jedinica. Neki od vas već su rekli da bi željeli sudjelovati u tim javnim raspravama. Ja zaista pozdravljam takav stav i želio bih iskoristiti ovu priliku da pozovem sve one koji su zainteresirani za e, rad na ovom pitanju i za sudjelovanje u ovim raspravama. Na kraju turneje e, predstavit ću jedno izlaganje pod nazivom Stanje energetske unije, učinit ću to pred Europskim parlamentom, nakon čega će uslijediti rasprava sa vama. Budući da se radi o strateškom dokumentu, on će zapravo biti početak jednog dinamičnog procesa gdje će države članice zapravo redovito izvješćivati o napretku i to je vrlo važno za jednu sveobuhvatnu političku raspravu. Siguran sam da će kasni e, rad zaista doprinijeti tome da se provedu osnovne odredbe energetske unije. Također mislim da će Europski parlament biti jedan strateški partner u raspravi i usvajanju svih e, e, paketa zakonodavnih mjera koje se trenutačno pripremaju. Osim političke dimenzije, komisija je također mnogo uložila u energetsku diplomaciju i to je dakle ova druga dimenzija o kojoj bi gospodine predsjedatelju želio nešto kratko reći. Sasvim je jasno da se tu fokusiramo na dvije stvari. Kao prvo, nastojimo potiknuti veći broj e, država članica da sudjeluju i da iznesu e, ambiciozni doprinos prije sastanka konferencije stranaka 21 u Parizu i drugo, da uh, zapravo unutar Europske unije dođe do diversifikacije opskrbljivača energijom isto tako diversifikacije ruta, energetskih ruta. E, naime, e, ciljevi koje smo se zadali može, mogu biti ostvareni samo ako postanemo sastavnim dijelom jednog globalnog zajedničkog nastojanja. Svi moji kolege u grupi Relex, eh, uključujući i potpredsjednicu visoku predstavnicu Mogherini, glavnog pregovarača, povjerenika Mimicu eh, i sve ostale eh, članove ove obitelji, zapravo svi oni nastoje da COP21 bude vrlo visoko na dnevnom redu aktivnosti o kojima se raspravlja. Znam da nam također delegacija Europskog parlamenta pomaže da na neki način jednoglasno artikuliramo svoj stav za Europsku ja osobno sudjelujem u dijalogu sa nekim od naših afričkih partnera. E, počeli smo već rasprave sa predstavnicima Afričke unije odnosno komisije Afričke unije kada su prošloga puta bili ovdje u Briselu, a isto tako radimo na nekim kontaktnim aktivnostima e, u Africi u naravno tjesnoj suradnji koordinaciji sa predsjedništvom, francuskim predsjedništvom COP21. E, zapravo zajednička nastojanja u području diplomacije su zaista nužna kako bi postigli ovaj cilj diversifikacije opskrbljivača i ruta. Nedavno je povjereni Karija Kanjete posjetio posjetio sjevernoafričke zemlje te je razgovarao o našoj suradnji u području opskrbe prirodnim plinom, a ja sam istovremeno održao trijalog sa Rusijom i Ukrajinom vezano uz provedbu paketa mjera za zimu, kako ih zovemo, a isto tako govorili smo um, s našim partnerima i o napretku koji treba ostvariti na južnom koridoru kako bismo prirodni plin zapravo doveli iz Kaspijskog mora. Radi se o ogromnom zadatku koji svakako treba privesti kraju. Također surađujemo e, sa povjerenikom Marijasom Kanjetou kako bismo se pobrinuli da jugoistočna Europa u konačnici u potpunosti bude integrirana u energetski sustav Europske unije i da svaka država iz te regije može dobiti plin iz barem tri različita izvora. Tako da bismo u konačnici u potpunosti e, ukinuli tu energetsku izolaciju u kojoj se te zemlje nalaze čitav dugi niz godina. I na kraju, dozvolite gospodine predsjedniče, da kažem nešto o trećoj razini, radi se o političkoj razini. Komisija, e, odnosno o zakonodavnoj razini, komisija priprema e, čitav niz zakonodavnih inicijativa. E, naravno, Europski parlament je suzakonodavac i on će igrati ključnu ulogu u usvajanju tih inicijativa. Dozvolite samo da kažem da će povjereni Karija Skanjete, kao i neki drugi članovi Energetske unije, odnosno projektnog tima za Energetsku uniju, do kraja godine predstaviti čitav niz mjera. Prva stvar koju želim reći tiče se e, sigurnosti opskrbom. Naime, do kraja godine ćemo predstaviti prijedlog za e, reviziju e, uredbe o sigurnosti opskrbe plinom kako bismo bili sigurni da u slučaju prekida opskrbe e, ojačamo suradnju na regionalnoj razini i e, poboljšamo upravljanje u slučaju da dođe do krize. To je također vrlo važan element koji će dovesti do veće transparentnosti i to je nešto što se traži u zaključcima Europskog vijeća iz ožuka. Isto tako će se početkom sljedeće godine postići dogovor vezano uz međuvladine sporazume, takozvane iga e. U veljači je povjerenik Arias Kanjete već predstavio komunikaciju o tome na koji način postići e, onaj cilj od 10% e, interkonektivnosti vezano za električnu energiju. E, ukoliko ne izgradimo stvarno interno tržište, taj će cilj jednostavno ostati u zraku i nećemo moći u potpunosti provesti zakonodavstvo Europske unije. Komisija će se i dalje truditi da zakoni Europske unije budu primijenjeni primjenjeni kako treba, E, i e, dinamizirat će svoja nastojanja u tom smjeru. Kao sastavni dio, e, dio paketa mjera koji se odnose na ljetno razdoblje, mi ćemo također prije ljetne stanke predstaviti i konzultativnu komunikaciju vezanu uz tržište električne energije, uključujući jačanje regulatornog tijela, a isto tako i komunikaciju o maloprodajnim tržištima pod nazivom New Deal za potrošače. Nakon toga sljedeće godine ćemo nastavno na to iznijeti još neke ambiciozne zakonodavne prijedloge. Što se tiče energetske učinkovitosti, e, ponovno kao sastavni dio ljetnog paketa mjera ćemo predstaviti i e, reviziju direktive o energetskom označavanju. Kao što i sami znate, e, grijanje i Eh, klimatizacija, hlađenje predstavljaju oko polovice eh, potrošnje energije unutar Europske unije. Do kraja godine komisija će također predstaviti i paket mjera vezan uz kružno gospodarstvo koji se trenutačno priprema u krugu nekoliko povjerenika kojima koordinira potpredsjednika Tajnen. Također želimo da se na neki način e, zapravo popuni ta rupa koja postoji e, na tržištu e, kako bismo uistinu imali oblikovan proizvod i zapravo želimo omogućiti da Europska unija ode korak dalje. Što se tiče dekarbonizacije, Želio bih vam prvenstveno zahvaliti vezano za sporazum o pričuvi za stabilnost tržišta. To je naravno ono što nam trenutačno omogućuje da predstavimo prijedlog vezano uz reviziju sustava trgovine emisijama stakleničkih e, plinova, ETS-om, kao sastavni dio ljetnog paketa mjera. Radi se o vrlo važnom zakonu koji bi trebao e, biti donesen zato što je apsolutno nužan kako bi se popravile manjkavosti na tržištu ugljikom. Također radimo na pripremnim aktivnostima koje bi trebale dovesti do vrlo ambiciozne revizije direktive o obnovljivim izvorima energije 2016. i 2017. godine. Dakle, nadamo se da će novi okvir u Europskoj uniji omogućiti određenu sigurnost za investitore i da će omogućiti uh, rentabilniju korištenje obnovljivih izvora energije na svim razinama. E, što se tiče istraživanja i razvoja, vrlo je važno da postanemo konkurentni na globalnoj razini. U um, rujnu ćemo objaviti eh, akcijski plan, strateški akcijski plan za energetske tehnologije. Također, nakon toga ćemo predstaviti mi u komisiji eh, prijedlog eh, inicijative za globalno tehnološko vodstvo kako bismo uspjeli iznjedriti sve te zakonodavne pakete mjera, trebamo zaista jedan timski rad i trebamo suradnju kako bismo ubrzali provođenje energetske, strategije energetske unije. Zbog toga trebam upravo to da se radi na multidisciplinarnoj razini i da e, svi oni koji su uključeni u tim za energetsku uniju odrade svoj dio posla. Što se tiče istraživanja i inovacije, održan je već čitav niz sastanaka vezano posebice uz plin, a prije ljeta nastojat ćemo odraditi ono što je potrebno kako bismo već od sljedeće godine mogli raditi novim ambicioznim paketima koji se odnose na ETS, obzobive izvore energije i smanje e, emisija stakleničkih plinova u prometu. Ispričavam se gospodine predsjedatelju što sam malo odužio, ali kao što vidite mnogo je toga što trebamo učiniti kako bismo privali kraju energetsku uniju na kojoj smo već počeli raditi. Današnji sastanak dio je našeg strukturiranog dijaloga. Dozvolite da stoga kažem nešto o našim zakonodavnim prioritetima koji se možda ne uklapaju u ove tri dimenzije, ali su isto tako važni. Želim također reći da ćemo ove godine iznijediti prvi zakonodavni paket mjera vezano uz maloprodajna tržišta, e, energetsko označavanje i e, održive izvore energije. E, također ćemo pripremiti e, ono što je važno e, za novu strategiju za prirodni ukapljeni plin, što je od zajedničkog interesa. U međuvremenu ćemo, nadam se, usvojiti izlaganje vezano uz stanje energetske unije, a isto tako važno je reći da se nadamo da ćemo ažurirati ono što se odnosi na pitanje hlađanja i klimatizacije. E, ponavljam da se zapravo radi o zajedničkom nastojanju u kojem sudjeluju svi relevantni povjerenici i nadam se da će i Europski parlament pridonijeti pozitivnom ishodu e, govora. Što se tiče 2016. mogu spomenuti, a da pritom naravno to nije iscrpan popis, e, zakonodavne prijedloge vezano uz oblikovanje tržišta, sigurnost opskrbe električnom energijom, paket mjera za energetsku učinkovitost i možda paket mjera vezano uz obnovljive izvore energije. Želim zaključiti e, uz nekoliko e, riječi, zapravo želim reći da se nadam da ćemo i dalje raditi zajedno i da će se ova suradnja nastaviti na političkom političkoj, zakonodavnoj i diplomatskoj razini. I ja sam se naravno nastojao u svojem uvodnom izlaganju osvrnuti na veći dio onoga što radimo i veselim se vašem doprinosu. Hvala. Hvala vama na ovom eh, uvodnom izlaganju. A sada ćemo krenuti sa prvim krugom pitanja i dati riječ našim koordinatorima. Eh, molim vas da vodite računa o vremenu. Samo dvije minute. E, Petr Lize, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, zahvaljujem potpredsjedniku komisije. E, ono što smo čuli od vas na temu energetske unije vrlo je ohrabrujuće. Posebno bih želio naglasiti to da ste istaknuli ulogu parlamenta. E, danas sam po prvi put to čuo tako jasno formulirano. Na tom području na kojem postoje direktive mora postojati i suodlučivanje e, vijeća i parlamenta e, primjerice što se tiče obnovljivih e, izvora energije. Dakle, moramo voditi računa o tome da parlament ima svoju ulogu i drago mi je da je to jasno. Smatram međutim da nam je potrebna još jedna dodatna direktiva za energetsku učinkovitost i to što se tiče okvira za razdoblje do 2020. Zanimalo bi me vaše očitovanje o tome. E, što se toga tiče i u svezi s tim postoji određena razlika u papiru, koji, u dokumentu koji ste e, predočili. Što se tiče energetske učinkovitosti na jednom mjestu govori se o 27%, a na drugom mjestu 30%. Međutim, Jean-Claude Juncker je tijekom e, izbora u svom izlaganju pred Europskim parlamentom rekao da smatra da je razina od 30% minimum i zato nas zanima na koji način konkretno komisija želi ostvariti ovaj cilj i preuzetu obvezu. E, zadnje pitanje, e, direktiva o energetskom označavanju, e, o tome je već bilo riječi, sada je najavljeno, odnosno odgođeno za srpanj. Koji su razlozi da je došlo do ove odgode, iako je to bilo planirano za protekli mjesec? Hvala lijepa. Eh, Matijas Grote u ime socijalista. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Eh, poštovani gospodine potpredsjedniče komisije, eh, sama srž energetske politike i ono što nas povezuje u ovom području je kao prvo sustav trgovanja emisijama. To je jedan od osnovnih modula i elemenata na kojima zajednički radimo. Osim toga, rezerva za stabilnost tržišta E, a to je nešto što e, treba potvrditi i vijeće i parlament. E, što se tiče pritiska koji smo uložili, E, došlo do izražaja da općenito želimo ostvariti ove ciljeve prije ljeta. Nadam se da je to prije ljeta 2015. E, da ćemo dobiti e, prijedlog koji će biti usvojen. Češće smo čuli tu formulaciju prije ljeta. Nadam se da to doista znači prije ljeta 2015. Čvrsto sam uvjeren da svi subjekti koji žele ulagati u Europi u energetsku uniju, da će imati e, jasne uvjete, jer to je ono što je potrebno i zato nas jako zanima kako će izgledati taj prijedlog. Osim toga, e, bit će zanimljivo vidjeti kako će se pozicionirati razne e, grupe lobista, primjerice što se tiče teme takozvanog premještanja ugljika. Zanima me stajalište E, komisije. E, treba li situacija ostati ovako kako je sada predviđeno ili trebamo vidjeti jesmo li negdje bili suviše velikodušni 2008. i 2009. kada smo e, pokrenuli cijelu ovu priču sa takozvanim premještanjem ugljika i mehanizmom čistog razvoja i zajedničke provedbe. Došlo je do prave poplave certifikata Naravno, svjesni smo toga da je došlo do ekonomske krize, ali postoje pitanja koja je potrebno e, riješiti, a to je mehanizam koji ima funkciju usmjeravanja. E, kao što smo već govorili, smatram e, da su ministri financija u Europi vrlo kreativni i što se tiče politike oporezivanja. A što se tiče energetske politike, svi zajedno moramo uzeti u obzir i činjenicu da postoje nacionalni sustavi oporezivanja, a to je povezano i sa e, politikom na području energetike. Zanima me ko će voditi glavnu ulogu u e, parlamentu. E, hoćemo li biti jedinstveni? Ko će zastupati interese Europske unije? Koji povjerenik? Kako su podijeljene uloge? Cilj je da se podnese izvještaj u parlamentu, a neće se podnijeti prijedlog rezolucije i zanima me na koji će način komisija raditi na tome, budući da postoji velika šansa u Parizu. Ono što nam je potrebno je obvezujući sporazum, a ne e, neodređene izjave. E, pretpostavljam e, da sam e, u potpunosti iskoristio svoje vrijeme pa da ne bih bio izložen napadu ovdje ću stati. Zahvaljujem, a sada gospođa Išnjeska iz ECR-a, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu povjereniku na izlaganju. Često sam imala priliku čuti da dolazi do odbijanja prijedloga koji se odnose na dekarbonizaciju. U ovom nacrtu dokumenta e, nije potpuno jasno kakva je situacija što se tiče energetske sigurnosti u pogledu rafinerija i naftnih derivata. Ukoliko se prihvati prijedlog komisije, e, rafinerije će morati snositi velik dio troškova koji su potrebni kako bi se osnovala energetska unija u ovom obliku e, a to će naravno dovesti do smanjenja konkurentnosti rafinerija u Europskoj uniji, što znači da će Europska unija sve više ovisiti o drugim izvorima energije. E, kao rezultat zacrtane E, klimatske politike naša industrija i naše rafinerije gube na konkurentnosti od 2008. a mi smo tada zatvorili 16 rafinerija. Ako govorimo o sigurnosti opskrbe sirovom naftom, ne možemo zaboraviti e, na to da postoji visoka ovisnost e, zemalja istočne i srednje Europe o istočnim zemljama. U slučaju Poljske više od 90% količina uvozi se iz Rusije i zato je potrebno proširiti mogućnosti za e, diversifikaciju izvora e, dobave. E, rafinerije u tom pogledu trebaju jasne okvire i jasne obveze. Kada govorimo o krajnjem obliku energetske unije, poseban naglasak mora biti na razvoju konvencionalnih izvora energije, uključujući sirovu naftu i plin. E, ne možemo e, zanemariti e, istraživanje i vađenje ugljikovodika u Europskoj uniji. Zanimalo bi me što možete reći o tome. Osim toga, Energetska unija mora voditi računa i o zalihama sirove nafte i plina koji predstavljaju značajan element E, za našu energetsku sigurnost. Ne može se sve zamijeniti zelenom energijom. I na koncu jedno pitanje. E, koje aktivnosti predviđate kako biste e, diversificirali dobavu sirove nafte, a s obzirom na budući oblik energetske unije? Hvala lijepa. Sada u ime Aldea gospodin Germandi. Da, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pred nama je jedan jako dug put. Smatram da jedini način da naša industrija bude najkonkurentnija na svijetu je da to bude industrija sa niskom potrošnjom ugljika. Mi želimo da ova grana bude najkonkurentnija ne samo na svijetu nego i u Europi. Zahvaljujem na e, tome što ste jutros prezentirali turneju za energetsku uniju. Od tog trenutka u glavi neprestano slušam e, glazbu Eh, jedne pjesme od Beatlesa, eh, novita turneja Mystery Tour. Međutim, eh, čini mi se da bi se moglo dogoditi da imamo 28 različitih e, energetskih e, e, cjelina, a ono što nam je potrebno i nadam se da će svi to shvatiti je jedna jedina energetska unija kako bismo osigurali niske cijene energije u budućnosti. Što se tiče turneje o kojoj ste govorili, zatražili ste da države članice izrade jedinstven energetski i klimatski plan. Smatram da je to dobra ideja. Jeste li od njih tražili plan za razdoblje razdoblje do 2050. jer tada trebamo doći skoro na e, nultu razinu emisija u gospodarstvu. E, jako je važno da se e, zemlje članice već sada uključe u ove aktivnosti. Govoreći o tome što se tiče plana investicija koje je podnio gospodin Juncker, slažete li se sa mnom kada kažem da naglasak treba biti na nisko ugljičnom gospodarstvu jer ako to e, ne bude slučaj može se dogoditi da postoje implikacije za narednih 20-30 godina. Možete li nešto reći o tome? I na posljedku, Postavio bih pitanje gospodinu povjereniku u svezi sa e, glasinama da e, se više e, ne, ne traži da se uklone subvencije E, za e, fosilna goriva. E, Italija je ukinula subvencije, Francuska isto tako je i druge države članice dobile su slične preporuke. Prema MMF-u još uvijek trošimo 80 milijardi eura na subvencije za fosilna goriva. To znači da moramo platiti dva puta. Prvo plaćamo subvenciju, a onda kasnije moramo plaćati kako bismo počistili sve one nus proizvode. Je li točno E, da komisija kani postupno ukinuti e, ekološki štetne subvencije e, ili će se one i nadalje primjenjivati. Dakle, jesam li ja pogrešno protumačio ono što sam čitao? Hvala. Hvala. Sad u ime GUE, gospođa Konečna. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, gospodine povjereniče na uvodnom izlaganju i na tome što ste predstavili e, plan e, i iznijeli informacije što se tiče ljetnog odnosno zimskog paketa. Lijepo je da konačno netko navodi rokove. Ovdje vrlo često čujemo neke konkretane rok ili datum, a još rijeđe E, se ti rokovi poštuju. E, tako da e, trebate znati da ćemo to pomno pratiti. Ima nekoliko stvari koje kolege nisu spomenuli, ali se meni čine zanimljivima. Govorili ste o diversifikaciji energetskih izvora. Veći dio prvobitnog prijedloga odnosio se na infrastrukturu između država članica Europske unije, a riječ je o ogromnom novčanom iznosu koji će za to biti potreban. Čini mi se da si mnoge države članice zapravo same mogu pomoći ukoliko bude infrastruktura razvijena do mjere u kojoj je to moguće. E, međutim, čini mi se da su neke stvari ispuštene iz vašeg plana. Što se tiče plana za naredne godine, zanimalo bi me što e, mislite konkretno o tome, ne samo što se tiče diversificiranja energetskih izvora u pogledu uvoza iz drugih zemalja, e, nego e, zanimaju me konkretni primjeri e, i recimo situacija u Republici Češkoj. Smatram da je situacija vrlo opasna. Ukoliko ne unaprijedimo infrastrukturu, a dalje podržavamo obnovljive izvore energije, postoji opasnost da će infrastruktura biti preopterećena i ostaćemo bez električne energije. I još jedno pitanje, o tome je bilo riječi prije tri mjeseca, borba protiv energetskog siromaštva. E, čini mi se da e, to sve više nestaje, gubi se, a e, ipak postoji sve, sve veći broj ljudi koji trpe od energetskog siromaštva. E, vi ste rekli da je potrebno da tržište bude konkurentnije kako bi se taj problem riješio, ali ja mislim da to nije slučaj i smatram da moramo pronaći jedinstveno rješenje u Europskoj uniji. Na koji način kanite riješiti problem energetskog siromaštva u svom planu i e, planirate li uvesti neke promjene u odnosu na ono o čemu ste govorili prije tri mjeseca? Hvala. E, hvala lijepa. U ime zelenih Bazel Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, zahvaljujem e, gospodinu povjereniku na ovom izlaganju sa svim informacijama o onome što kanite raditi u sklopu ljetnog paketa, u sklopu zimskog paketa. E, zahvaljujem na tome, naravno, bit će još pitanja o tome prvo govorili ste o pitanju upravljanja energetskom unijom. E, u ovom trenutku tako nešto još ne postoji. A ipak prošli tjedan kada smo se bavili e, preporukama za pojedine zemlje, u njima nije bilo riječi o ekološkim ili energetskim pitanjima. E, prošle godine pak e, se govorilo o tome da se teret oporezivanja premjesti sa plaća radnika na pitanje zaštite okoliša. Ove godine se to uopće ne spominje u preporukama za pojedine zemlje a to je nešto e, kao što znate gdje e, Europska unija uvijek unapređuje sustav u odnosu na države članice i zato sad ne razumijem zašto ispuštate energetska i ekološka pitanja, ali govorite da će se to pojaviti kasnije u sklopu energetske unije, u sklopu oblikovanja tržišta koje će tek uslijediti. A sada je očito da toga ima manje. A i to unatoč tome što znamo da su e, ekološka pitanja u samoj srži problema i ono što radi komisija u sklopu preporuka za pojedine zemlje se meni čini pogrešnim e, putem e, budući da, ne, e, budući da zanemaruje ekološki aspekt. Što se tiče dekarbonizacije, jedan od pet stupova, čini mi se da je vaš naglasak u zakonodavnom dijelu samo na sustavu trgovanja emisijama. Što je sa prometom? Što je sa direktivom o kakvoći goriva? Što je sa pitanjem plina iz škriljevaca? Time se moramo baviti biti ukoliko govorimo o dekarbonizaciji. Doista me zabrinjava to što samo spominjete sustav trgovanja emisija u ovom e, kontekstu. I na posljedku što se tiče učinkovitosti, spomenuli ste e, paket e, kružnog gospodarstva. Možete li mi objasniti kako to može ići ruku pod ruku sa prijedlogom pretvaranja otpada u energiju? E, naravno, odlaganje na deponijama je najgora moguća stvar, ali e, kada govorimo o spalionicama otpada, to također predstavlja problematično pitanje. E, možete li pojasniti kako ćete to riješiti kako ne bi došlo do prijepora i sukoba sa kružnom ekonomijom? Hvala, a sada gospođa Heik u ime FDD-a. Hvala lijepa. E, program koji ste predstavili vrlo je ambiciozan. Ono što je potrebno je u svakom slučaju poboljšati energetski miks, e, povećati obnovljive izvore energije kako bismo smanjili ovisnost e, o stranim izvorima, a svi ti prijedlozi zahtijevaju izmjene u direktivama. I e, što se tiče e, direktive o hvatanju i skladištenju ugljika i sustavu trgovanja emisijama i dijeljenju tereta. Stoga je potrebno osigurati promjene, tehnološke promjene i e, smanjiti količinu e, emisija stakleničkih e, plinova. Ne mislite li da bi bilo korisno detaljno se pozabaviti sa prijedlozima koji se odnose na alternative E, sustavu trgovanja emisijama. E, recimo direktiva koja se odnosi na e, hvatanje i skladištenje ugljika sadrži i odredbe za preispitivanje, odnosno reviziju i bilo je potrebno izraditi planove, međutim planovi nisu izrađeni i zapravo se odustalo od E, sustava hvatanja i skladištenja ugljika. S obzirom na sve nedostatke koji tu postoje, ne bismo li trebali napore preusmjeriti i na ljudski čimbenik kao i na e, energetske uštede i obvezujuće ciljeve? I zadnje pitanje, e, koju ćete politiku provoditi kako biste osigurali mogućnost korištenja alternativnih izvora financiranja e, kako bismo mogli dalje e, ostvariti napredak što se tiče e, napredne elektroenergetske mreže i veće korištenja obnovljivih izvora. Hvala. A sada mogu dati riječ gospodinu povjereniku, potpredsjedniku komisije, gospodinu Ševčoviću da odgovori na prvi set pitanja. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Gospodin Lize i Ekart su u svakom slučaju govorili o važnosti upravljanja u okviru Europskog parlamenta. U svakom slučaju Europski parlament u svim e, zakonodavnim prijedlozima treba u svakom e, slučaju biti siguran da je Europski parlament zakonodavac i da komisija isto tako mora na neki način izvještavati parlament o e, svim aktivnostima. Imamo znači taj zajednički e, rad na zakonodavnih prijedlozima na zakonodavnim prijedlozima vezanim uz energiju. U tom smislu sve ovo što sam rekao vrijedi. U kojem smislu i na koji način sada radimo na tom e, sustavu upravljanja? Ono što je važno je zapravo da imamo vrlo čvrsti, a isto tako i siguran sustav upravljanja kako bi imali zapravo jasne kontrole, nadzor i monitoring kako bi i bez e, pozitivnih inputa nikad ne bi imali rezultate. No isto tako jasno nam je da počinjemo s nečim novim, da je nešto što e, svakom slučaju imamo područje na kojem e, e, ulazima u područje nacionalnih suveren, suvereniteta i znamo kad se radi o energiji da je to podijeljena, podijeljeni suverenitet i podijeljena nadležnost i to moramo imati na umu. Trebamo u svakom slučaju vidjeti na koji način ćemo to analizirati kako gledamo države članice, na koji način u svakom slučaju države članice izvode cijeli ovaj program koji su isto tako e, snage, e, prednosti i mane i e, slabe karike u okviru država članica. Želimo isto tako njih čuti koje su to njihove analiza, da li dijele s nama našu viziju, da li imamo ista razmišljanja, da li imamo zajedničku osnovu na kojem možemo zajedno, zajednički početi raditi na našim e, planovima. Zapravo to je jedan intenzivni program koji nas e, čeka dok e, zapravo ne dobijemo u jesen ove godine sva ta izvješća koja ponovo dođu do nas, do naših službi. U tu diskusiju sa državama članicama uključit ćemo isto i e, vrlo važna pitanja vezano za energetsku učinkovitost, dekarbonizaciju i tako dalje. Imamo zapravo 2030. godine, e, to je zapravo e, način da krenemo u tom putu, da se držimo onih ciljeva isto koji su zacrtene za 2050. tu godinu. E, što se tiče e, e, samog stanja energetske unije, nadamo se da ćemo to prezentirati u listopadu sljedeće godine. Ono što je važno je da, da, da vidimo na koji način napredujemo. Mi ćemo izvještavati čelnika o tome, trebamo vidjeti isto tako gdje nam je više potrebno politike, političkog promicanja na primjer ministri okoliša, energije, e, konkurentnosti, tržišnog natjecanja, oni svi o tome trebaju raspravljati. Isto tako na vijeću u prosincu će o tome e, raspravljati. Trebamo vidjeti na koji način možemo napredovati na e, tom pitanju energetske unije. Trebamo isto tako izgraditi povjerenje između europskih institucija i država članica kako bismo postigli rezultat rezultate. Ja smatram da zapravo krajnji rezultat moramo imati nacionalne ambiciozne energetske planove. Moramo imati konkretne planove na koji način države članice žele zapravo postići ciljeve i kako nam žele pomoći da iz nacionalne perspektive se izgradi ta energetska unija. To je zapravo e, posao koji je u toku, a imat ćemo i preporuke koje će biti povezane sa nacionalnim klimatskim i energetskim planovima. Imat ćemo preporuke koje će biti uključene, koje neće biti E, neće biti uključena u posebne specifične planove nego u makroekonomskom okružju. Mi inzistiramo u svakom slučaju na tom makroekonomskom e, aspektu na zapošljavanju i moramo isto tako e, unapređivati i da to postane zapravo na neki način prioritet država članica. Imamo također i smjernice vezano uz energetiku posebno kad e, na primjer e, govorimo o tome da se ukinu e, neke potpore koje su štetne za okoliš i mi ćemo u svakom slučaju surađivati sa državama članicama na području energetskog plana Vraćam se na ono što je rekao gospodin e, Lize. Želim e, nešto dodati kako je zapravo taj novi sustav upravljanja e, povezan sa ovim stanjem energetske unije. Kad kad govorimo o energetskoj učinkovitosti, onda ćemo raditi o reviziji direktive, direktivu o energetskoj učinkovitosti, uzimajući u obzir ovaj cilj od 30%. I to je upisano u zaključke Europskog vijeća. To je nešto što komisija smatra da je ispravno i mi to nećemo izgubiti iz vida bez obzira što je ovih 27% na neki način isto tako uzeto u obzir. Mi e, se nadamo da će sporazum u Parizu u svakom slučaju utrti put e, za taj e, ambiciozni pristup. Što očekujemo mi zapravo od konferencije u Parizu? Mi ćemo govoriti i nadamo se da ćemo imati uspjeha u Parizu i da ćemo imati sporazum koji će biti e, zakonski obvezujući. To bi trebalo biti u obliku protokola i to u okviru uh, UN-ove e, znači uh, konvencije. Imaćemo znači E, znači imat ćemo tako i obvezne emisije oko koje će se obvezati e, države do 2020. godine. Trebamo vidjeti na koji način e, smo zapravo postavili, postavili naše ciljeve i da li se toga države, držimo, na koji način zapravo idemo i kakav je ritam smanjenja emisija. Trebamo isto tako vidjeti da li to sve radimo na e, vrijeme, a treba ćemo imati i vrlo dobre standarde za mjere, verifikaciju, isto tako izvješća, izvješćivanje. Kako bismo vidjeli koji su nam stvarni rezultati. Sada smo u situaciju, situaciji da se zapravo nadamo da će mnoge države e, doći sa ovim e, nacionalno određenim svojim doprinosima Imamo znači države koje su dio ovih međunarodnih pregovora. Ono što će biti e, ključno da imamo znači da G7 i G20 e, budu uspješni i to je zapravo jer se radi o državama koje su najveći e, e, emitori i u tom smislu je izuzetno važno da zapravo stvorimo jedan okoliš koji će nas dovesti do uspjeha u Parizu. Što se tiče Miguela Ariasa Kanjeta, on je danas u Parizu, on će, e, u Berlinu, on će sudjelovati u sastanku na ministarskoj e, razini vezano uz okoliš i on će voditi znači naš tim pregovarača u Parizu. No to ne znači da mi ostali u komisiji ništa se nećemo tome biti posvećeni. Mi u svakom slučaju mi planiramo kako ćemo e, uključiti države članice, kako ćemo isto tako uključiti znači ovaj urbani aspekt, e, uvođenje pametnih mreža i tako dalje. U svakom slučaju trebamo e, zapravo da biti sigurni da su svi uključeni u radu na postizanju uspjeha na Pariškoj konferenciji. Što se tiče e, sustava e, trgovanja emisijama, prije ljetnog e, prekida ćemo imati znači o tome vrlo konkretan dokument što se tiče preseljenja i premještanja ugljika trebamo znači u svakom slučaju imati sustav prevencije premještanja ugljika i trebamo isto tako e, vidjeti na koji način možemo uključiti najnapredniju tehnologiju kako bismo osmislili jedan vrlo ambiciozni sustav trgovanja emisijama i kako bi zapravo prevenirali premještanje e, ugljika iz Europe u neke druge teritorije. Izuzetno je važno podcrtati činjenicu da je za industriju važno da imamo zapravo vrlo e, ambiciozne e, mjerila znači za industriju i u okviru ove reforme e, sustava emisija e, za to, to je nešto što je izuzetno važno. E, to je isto tako vrlo važno u smislu e, stvaranja mogućnosti da industrije, industrije bude tržišno e, konkurentne u tom smislu. Što se tiče konkurentnosti slažem se da je Europa u svakom slučaju jako dobar primjer E, vezano uz s jedne strane gospodarski rast, a s druge strane smanjenje e, emisija e, CO2. Znači mi smo od 1990. godine smanjili u velikoj mjeri emisije CO2 i isto tako obvezali smo se na smanjenje od 40%. Kad govorimo o e, energetskoj učinkovitosti, onda možemo reći da je to puno veće nego u, na primjer, Sjedinjenim američkim državama. izuzetno je važno da zapravo e, svi skupa sudjelujemo u e, energetskoj učinkovitosti svih naših tvrtaka. Što se tiče energetske unije i koncepcije da zbilja imamo europski pristup. To neće naravno biti lagano, no moramo se usrediti, točiti na sljedeće. Bez obzira što imamo različite perspektive za različite države, nordijsku perspektivu, perspektivu gdje govorimo više obnovljivim energijama i na primjer energetskoj učinkovitosti za e, južne zemlje je to pitanje vezano više uz energetsku sigurnost, a zatim neke druge zemlje su vezane uz regionalnu e, suradnju. E, znači ako uzmemo te različite stvari u, u perspektivu, trebamo biti sigurni da će to zapravo biti dio jedne jedinstvene politike. I kako bi sve te specifične specifičnosti zemlja, zemalja na neki način e, bili učinkoviti u jednom e, i jedinom e, globalnom planu za na europskoj razini. Kad Govorimo o planu za ulaganja gospodina Junkera, imat ćemo znači e, trijalog, gospodin Katajnen i Kristalina Georgijeva će u tome sudjelovati i nadamo se da ćemo u svakom slučaju postići napretak. Kad govorimo o budućnosti, ono što nam nedostaje u Europi je zapravo investicija u e, infrastrukture i transport i isto tako energetske e, infrastrukture. Transport, znači promet je važan i za ovaj odbor i isto tako za parlament i učinkovitost na, u prometnom sektoru će biti nešto što će biti izuzetno važno za ulaganja iz ovog e, Junkerovog e, fonda u svakom mi ćemo paziti da što se tiče prioriteta ta podrška bude vrlo usklažena i harmonizirana u ovom sljedećem gospodarskom razdoblju. Isto tako želio bih e, E, odgovoriti na primjer ono što je rekla gospodina e, Konična vezano uz e, diversifikaciju energetskih izvora. Mi u svakom slučaju radimo vrlo teško da na primjer imamo kad imamo izvore iz Rusije, Norveške ili na primjer Alžira da onda to na neki način na neki način isto imamo i e, snabdjevanje iz drugih dijelova kako bi to sve zapravo uravnotežili. Ono što je važno da kad imamo neki veliki e, infrastrukturni plan onda trebamo na neki način mjeriti koji su kapaciteti što nam je potrebno na primjer 2020 i 2030 kao e, kapaciteti za fosilna goriva ili bilo koje druge energije i to je nešto zapravo što ćemo uvijek uzimati u obzir vezano uz izgradnju infrastruktura na području energetike što se tiče e, energetskog siromaštva mi ćemo ćemo u svakom slučaju se e, pokušati pozabaviti energetskom e, siromaštvu e, vezano uz na primjer smanjivanje cijena trebamo vidjeti na, da li će se zapravo to rješavati direktno kroz neka socijalna davanja socijalnu pomoć kako bi oni kojima je potrebna pomoć tu pomoć i dobili ali naravno nećemo ni u kojem slučaju narušavati unutaršnje e, tržište. gospođa Evi i gospodine Ekart, što se tiče dekarbonizacija e, prometa za 2016. 2017. godinu sa, godinu sa gospodinom Bulcom vrlo intenzivno radimo. Što se tiče e, tehnoloških e, izazova to je nešto e, e, izuzetno važno trebamo u svakom slučaju u to uložiti sve naše napore i možemo reći što se tiče projekata vidjeli smo napredak na, tam, na tom području i pokušat ćemo u svakom slučaju investirati sredstva kroz neke nove buduće fondove Gospodine predsjedniče, nadam se da sam odgovorio na više manje sva pitanja koordinatora. Ako nisam, onda ću odgovoriti na njih u, u drugoj rundi. Hvala. A sad ćemo e, početi sa drugom turom pitanja. Želio bih vas zbilja zamoliti da ograničite e, vaše intervencije na minutu i pol, a sada dajem odmah riječ prvom govorniku. Merci beaucoup. E, Hvala. Da, gospodine potpredsjedniče, dali ste nam zbilja puno informacija vezano uz energetsku uniju. Govorili ste nam o diversifikaciji opskrbe, isto tako ste nam e, govorili znači ovom plinovodu iz Kaspijskog e, mora koji će dovesti plin iz Kaspijskog mora. No, postavlja se pitanje o tome zašto ne govorite o mediteranskom prostoru koji je e, zapravo prostor koji je vrlo bogat znači energetskim e, mogućnostima, obnovljivim energijama, solarnom energijom ili prirodnim plinom. Postavlja se pitanje da li komisija u svakom e, slučaju želi ustanoviti e, partnerstva sa zemljama mediteranskog okružja, posebno zemljama Magreba kako bismo diversificirali ovu opskrbu. Thank you very much. Hvala lijepa, gospođa Dalim. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospodine potpredsjedniče, Čuli smo da ste nam danas objasnili, zapravo ste nam i pokazali da postoji snažna odlučnost i politička volja u komisiji da se energetska unija zaista realizira i da se to učini na uspješan način. Ja bih željela reći nešto o paketu mjera za energetsku uniju. Prvi puta kada smo o tome počeli govoriti, dekarbonizacija je zapravo bila definirana kao jedan od ciljeva Europske unije i to je bilo eksplicitno navedeno u zaključcima Europskog vijeća iz Ožuka. Mislim da je to važno poboljšanje. Međutim, usprkos tome, mislim da zaista postoji potreba za ambicioznim zakonodavnim prijedlozima koji bi se trebali donijeti što je prije moguće. U vašem ste izlaganju danas pokazali da postoji ambiciozna namjera da se e, uvedu mjere vezane uz diversifikaciju diversifikaciju opskrbe plinom, e, osnaživanje skladištenja i e, slično. Međutim, ono što mene zanima jest u kojoj mjeri je Europska komisija spremna uvesti obvezujuće mjere kako bi postigla ciljeve vezane uz dekarbonizaciju i održivost. Također ste spomenuli promet. E, što će učiniti komisija? Hoće li predložiti akcijski plan vezano uz alternativne oblike prometa, te hoće li uzeti u obzir činjenicu da bi zapravo sve to moglo dovesti dovesti do veće potražnje za električnom energijom u budućnosti. Hvala. Gospodin Duncan, izvolite. Gospodine predsjedatelju, e, gospodine potpredsjedniče, hvala lijepa. Dozvolite da na samom početku kažem da zaista morate doći u Škotsku. Mislim da ćete to tamo pronaći zaista sve aspekte energetske unije koji uistinu funkcioniraju. Neovisno o tome radilo se o interkonektivnosti, korištenju obnovljivih izvora energije ili smanjenju konvencionalnih izvora energije. Što se tiče same energetske unije, to me malo podsjeća na šest slijepaca i koji zapravo dodiruju slona, svatko od njih dodirne samo jedan dio slona i onda usporede svoje iskustva i zapravo shvate da se ono u potpunosti razlikuju. Ako razgovarate sa svakom pojedinačnom državnom članicom i ako ih pitate o njihovim iskustvima, dogodit će se zapravo ista stvar kao toj priči o šest slijepaca i o slonu. Mislim da je nešto što nam zaista nedostaje zajedničko stajalište, zato što također moramo e, pripaziti na to da ako i pokušavamo insistirati na zajedničkom stajalištu, moramo paziti da svi imamo jednako shvaćanje pojmova. Električna e, energija, odnosno mreža opskrbe električnom energijom je možda najrazumljivija u tom smislu. Ono što predstavlja najveći izazov jest na neki način dovesti države članice u stanje da zauzmu zajednički plan, zajednički pristup a posebice da se odluče za zajednički pristup financiranju jer Bez toga e, neće biti stvarne obveze, sve ostalo će biti kao slijepci koji glade slona. Vrlo zanimljivo, ali u konačnici nema baš konkretnih e, rezultata. Gospođa Torres Martinez, izvolite. Hvala lijepa. Koristi e, modela upravljanja na razini Europske unije zapravo u sadašnjoj fazi su zapravo dosta dvojbene. Pokušavati stvoriti interno tržište u ovoj fazi zapravo znači fokusirati se na velike opskrbljivače A osim toga, provedba ovih cireva traži ulaganje od 200 milijardi eura u sljedećih nekoliko godina kako bi se uistinu izgradila potrebna infrastruktura. Ne razumijem kako infrastrukturni projekti na kojima se planira raditi mogu koristiti pojedincima, kao što su primjerice kućanstva, pojedinačni potrošači, mala i srednja poduzeća. 15 milijuna europljana u ovoj fazi nisu uopće u stanju podmirivati svoje račune za električnu energiju i to ih dovodi zapravo do isključenosti iz društva koju ne možemo tolerirati. Stoga moramo jasno reći da zapravo imamo ozbiljne dvojbe vezano uz ovaj predloženi model. Molimo vas nastojte se usmjeriti prema preoblikovanju sustava prometa, usredotočavanju na obnovljive izvore energije, te demokratsko i transparentno upravljanje kako bi pristup energiji bio univerzalan. Hvala lijepa. Ja bih želio postaviti pitanje vezano uz dekarbonizaciju, zato što je to zapravo jedan od najvažnijih dijelova prijedloga koji se odnosi na energetsku uniju. Moji su kolege već govorili o tome da postoji e, zapravo određeni problem koji šteti ovom ostvarivanju ovog cilja, a to su poticaj koji idu na uštrb okoliša. Vodi se zapravo vrlo važna rasprava o sigurnosti opskrbe energijom koja je sasvim legitimna naravno u tom kontekstu. Države članice žele imati sigurnu opskrbu e, energijom koja je sama po sebi sigurna. ponekad zapravo ta tema predstavlja trojanskog konja kako bi se na mala vrata uvelo primjerice korištenje plina iz škriljevca, proizvodnje energije iz ugljena i e, neki drugi oblici fosilnih goriva. Pitanje koje želim postaviti je sljedeće. Kako planirate uskladiti potrebe država članica za sigurnošću opskrbe energijom sa ciljevima dekarbonizacije? E, srednja i istočna Europa i jugoistočne zemlje ponekad ne gledaju na isti način na opskrbu električnom energijom i održivost i to su pitanja koja ponekad dobivaju i prednost pred dekarbonizacijom. Hvala. Gospodina Fronte. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kad govorimo o jamstvu opskrbe energijom, onda je vrlo važno da prijedlozi komisije budu temeljeni na potrebama država članica i da budu usklađeni međusobno. Ideja Europske unije općenito se temelji na potrebama građana. U teoriji ja se nadam da će se to dogoditi i u praksi. Što se e, mojeg pitanja tiče, ono je tehničke naravi. Prošloga tjedna sam se susreo s nekim građanima, e, zapravo mi je cilj bio razgovarati s njima e, i pripremiti se za ovaj sastanak. Pitao sam ih što bih vas trebao pitati. Nekako su se iskristalizirala tri pitanja. Prvo se tiče Rusije i Sjeverne Afrike. Naime, građane zanima postoji li strategija za krizne situacije koja bi poslužila u slučaju e, prekida, naglog prekida opskrbe energijom iz Sjeverne Afrike. Drugo pitanje. Mnogi neovisni stručnjaci E, govore o tome da će sljedećih nekoliko godina doći do vrhunca e, korištenja nafte i porasta cijena. Što mislite o tome i kako će se to odraziti na troškove? I moje treće pitanje tiče se izmjena i dopuna e, koje su usvojene kako bi se spriječilo hidrauličko lomljenje, odnosno fracking. Mene zanima što vi mislite o korištenju frekinga primjerice u gusto naseljenim područjima. Gospodine Peterle? Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, vaše izlaganje je zapravo danas e, prilično podiglo moju razinu energije. Predlažem da komisija zajedno s državama članicama počne mijenjati načine na koji se ulaže novac u ruralni razvoj i da se ta sredstva preuzmu kao sastavni dio e, stvaranja energetske unije i paketa mjera klimatskih promjena za razdoblje do 2030. godine. Možemo vidjeti da je trenutačno razina dobiti i visine troškova vrlo različita. Troškovi su vrlo visoki. Mi naime imamo vrlo visoku razinu poticaja koja se odnosi na povećanje e, produktivnosti zemljišta, ali istovremeno ne uvodimo nikakve mjere ili poticaje za promjenu, e, odnosno snižavanje troškova energije. Mislim da je vrlo važno uvesti odgovarajuće poticaje koje bi poljoprivrednike naveli da ulažu obnovljive izvore energije. Kako to možemo postići? Korištenjem poticaja na pametni način. Poljoprivrednici bi primjerice mogli krenuti sa postavljanjem sustava za korištenje solarne energije uz pomoć održivih kredita, a e, višak energije bi se zapravo prodavao, e, odnosno vraćao u takozvanu pametnu mrežu. Potice bi se mogli primjenjivati izravno na proizvodnju energije. Mislim da je to izvedivo. Zaključno, dozvolite da kažem da ruralni razvoj klima, odnosno klimatske promjene energetska unija moraju zapravo biti sastavnim dijelom iste strategije. Energetska unija je dobro mjesto da se to učini. Možete li zamisliti takav razvoj događaja u e, skorije vrijeme? Hvala. Hvala, gospođa Guteland. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedatelju. Gospodine potpredsjedniče, hvala vam na izvrsnom izlaganju, izložili ste mnogo činjenica i zahvalna sam što ste vrlo jasno odgovarali na pitanja e, nakon prvog kruga. Drago mi je što ste u svom izlaganju spomenuli i obnovljive izvore energije, te reviziju direktive o e, obnovljivim izvorima energije. Mi već imamo obvezujuće ciljeve vezane uz obnovljive izvore energije za razdoblje od 2030. godine. Postoje i zaključci vijeća u kojima se spominje novi model gdje se govori zapravo o obvezujućim ciljevima na razini Europske unije i o modelu Europske unije za nadzor provedbe tih mjera. Kako zamišljate nastavak promicanja sve većeg korištenja obnovljivih izvora energije ako su ciljevi obvezujući? Kako se možemo pobrnuti da i ostali mehanizmi e, zaista idu u prilog energetskoj uniji i podržavaju korištenje e, obnovljivih izvora energije. Tu primjerice mislim na Junckerov investicijski plan. Kako se možemo pobrinuti da svi ti različiti sektori zapravo daju doprinos sve većem korištenju obnovljivih izvora energije? mnogo smo se usredotočavali na sigurnost opskrbe energijom i mislim da obnovljivi izvori energije zaista moraju biti uključeni u konstruktivnu energetsku uniju. Hvala gospođa Šujice gospodine potpredsjedniče želim se zahvaliti na uvodnom izlaganju koje je bilo jasno i integrirano i dalo se puno toga zaključiti. međutim e, ono je bilo uopćeno i mi znamo da je projekt europske energetske unije vrlo ambiciozan projekt koji teži ka harmonizaciji energetske mreže europe i naravno da ćemo sve činiti u tom smjeru. vi ste spomenuli i nekoliko e, načina kako doći do tog cilja kao što je ovaj politički element odnosno dimenzija zatim ste spomenuli diplomatsku aktivnost i zatim legislativu vezano za ovaj politički dio gdje ste spomenuli javnu debatu koja će se voditi u zemljama članicama kako bi se uvjerili ne samo lokalni gradonačelnici i načelnici nego kako bi se uvjerili svi sudionici u ovom e, projektu kao što su e, ngo i svi ostali međutim e, ipak me interesira kako kanite na koji način kanite mm, riješiti problem obzirom da energetske kompanije koje kontroliraju i diktiraju cijenu energije većinom posjeduju određene zemlje te energetske kompanije. Znači, kako kanite riješiti taj problem? drugi problem koji ste već spominjali ali ipak se da zaključiti da dosta računate i oslanjate se na fosilna goriva premda imamo obvezujuće ciljeve i znamo da e, težimo ka obnovljivim izvorima ali ipak je dosta toga vezano za fosilna goriva i moje najvažnije treće pitanje obzirom da dolazim iz hrvatske a spominjali ste jugoistočnu europu i potrebnu diversifikaciju i plin iz kaspijskog jezera odnosno plin iz azerbajdžana mene interesira kada će se možete li konkretno odgovoriti građanima e, jugoistočne europe a time i hrvatske kada će se započeti jadranski plinovod graditi? E, s obzirom da očekujem jedan odvojak iz italije prema albaniji crnoj gori i onda jugu hrvatske koja još uvijek nema plina. i još jedno pitanje želim e, se e, zahvaliti na projektu lng terminala na krku i uopće toj ideji lng projekata koje ste spomenuli koji se nadam je uvršten u junckerov veliki investicijski fond. isto ako možete odgovoriti kada očekujete početak jedne takve izgradnje s obzirom da to se odnosi na, rast e, nova radna mjesta investicije i ne samo er, energiju nego dakle ima multiplikativni učinak Hvala gospodin e, Panie przewodniczący, chciałem zapytać o... Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospodine potpredsjedniče. Zanima me vaše mišljenje o kontinuiranom korištenju energetske košarice fosilnih goriva. Svi mi svjesni smo da postoje određene posljedice s kojima se trebamo nositi. Znamo da energetska košarica e, vezana uz fosilna goriva u određenim državama članicama, posebice ona vezana uz ugljen, e, zauzima vrlo važno mjesto. Nemoguće je to mijenjati preko noći. Posljedice vezane uz brzi transfer je zapravo, odnosno prelazak na novu vrstu goriva, nešto su što treba uzeti u obzir. Naime, to novo gorivo ne bi imalo tako visoku količinu emisije, ali to bi moglo zapravo povećati e, cijene plina konkretno, odnosno povećati volumen korištenja plina. To naravno za sobom povlači probleme s Rusijom. Drugo pitanje tiče se diversifikacije cijena energije. E, mogućnost diversificiranja e, vezana je uz e, opskrbu koja dolazi od Gazproma. Možemo vidjeti da oni u svojoj cijelovnoj politici imaju različite cijene za različite odredišta, ali to nema nikakve veze sa cijenom ili koja bi proizlazila iz udaljenosti na koju se prenosi energija, već više ima veze sa političkim razlozima. Zanima me na koji način namjeravate rješavati sporove koji proizlaze iz tih različita u cjenovnoj politici. Hvala, gospodin Belet. Hvala vam lijepa. Želio bih se vratiti na reformu ETS-a. Hvala vam lijepa na vrlo jasnom izlaganju. Kada se radi o ETS-u mislim da je prvi uspješan korak e, zapravo načinjen vezano posebice uz pričuvu za stabilnost tržišta. Također, svi znamo da smjernice koje se tiču e, izmještanja ugljika zapravo sadrže i mjerila. Imam dva konkretna pitanja. Prvo pitanje tiče se prihoda od ETS-a, radi se o vrlo osjetljivom pitanju. Možda je moguće iznaći sustav poticaja koji bi omogućio državama članicama da e, zajednički koriste resurse i ulažu u nove tehnologije. Trebaju nam istraživanje razvoj inovacije. Možda bi sudjelovanje na zajedničkim projektima uz korištenje zajedničkih sredstava zapravo bilo dobra ideja. Moje drugo pitanje tiče se dosega ETS-a. Postoje ideje u državama članicama vezane uz prometni sektor, e, odnosno uključivanje sektora prometa u reformu ETS-a. Koje je vaše mišljenje o tim projektima? I mislim da gospodin Nađin posljednji koji je želio postaviti pitanje. Hvala lijepa. Želio bih nastaviti na svom materinskom jeziku. Čestitam e, gospodinu potpredsjedniku, nije dobio e, najlakši resor, mislim da se on tu dobro snalazi i vrlo šarmantno, no želio bih postaviti sljedeće pitanje. Koliko je meni poznato, zajednički ciljevi vezani uz resurse, energetske resurse trebali bi biti dobrovoljni. Ono što mene zanima, na kojem mehanizmu bi se sustav trebao temeljiti, odnosno kako će komisija uspostaviti okvir ili platformu koje će pomiriti različite interese država članica? Drugo pitanje. Drugo pitanje vezano je uz cijenu energenata i konkurentnost Europske unije. Možete li to komentirati? I treće pitanje tiče se obnovljivih izvora energije. kako zapravo koristiti poticaje? Čuli smo naime da planirate ciljanu podršku, pa me zanima na što ćete se uglavnom usredotočiti. Hoće li to biti uglavnom energetska učinkovitost? Hvala. Sada dajem riječ potpredsjedniku. Izvolite, evo pred vama je zadatak da odgovorite na veliki broj pitanja. Sretno. Hvala lijepa. Doista cijenim e, ovo veliko zanimanje i vrlo, vrlo konkretna pitanja jer e, ponekad kad e, čujete neko pitanje, e, shvatite da postoje određena područja gdje je potrebno uložiti više truda i da nemamo sve odgovore na sva pitanja, ali ovo je zapravo motivacija za sve nas kako bismo ostvarili napredak što se tiče naše zajedničke politike i stoga sam doista zahvala na Europskom parlamentu. E, što se tiče pitanja gospođe Grostet, u uvodnom izlaganju govorio sam o nedavnim diplomatskim aktivnostima koje smo provodili u suradnji sa povjerenikom Kanjeteom. E, riječ je posebice o području Mediterana. E, povjerenik Kanjete posjetio je nekoliko zemalja i to nastavno na mediteransku platformu koju smo osnovali u suradnji sa svim zemljama na Mediteranu kako bismo zajednički radili na energetskoj sigurnosti interkonekcijama, ali i na mogućnostima za bolje korištenje obnovljivih izvora energije u tom području. Mislim da je njegov posjet bio iznimno uspješan. E, dobili smo jasne pozitivne signale od Alžira i drugih zemalja iz regije koje žele s nama surađivati u sklopu konkretnih projekata i kao što ste i sami spomenuli, e, mogućnosti za iskorištavanje obnovljivih izvora energije vrlo su velike u ovom području, posebno kada govorimo o solarnoj energiji. Naravno, Mediteran će, uvjeren sam, ostati E, jedno od e, naših glavnih područja kada tražimo e, suradnju na području energetike za budućnost. Gospođa Dali postavila je pitanje o dekarbonizaciji, ali ona nije bila jedina koja je govorila o tome. Spomenuto je pitanje prometa i drugi zastupnici su e, spomenuli tu temu. Možda samo nekoliko kratkih komentara. Naravno, riječ je o ogromnom e, planu e, zbog kojeg je moj kolega, povjerenik zadužen za promet, odnosno kolegica, vrlo zauzeta, ima jako puno aktivnosti i tu istražujemo mogućnosti korištenja alternativnih goriva. E, to ćemo uključiti i u proces uvjetovanosti kada govorimo o budućim infrastrukturnim projektima, posebno što se tiče cestovnog prometa, elektrifikacija treba biti sastavni dio izgradnje infrastrukture. E, moramo voditi računa o postojećoj situaciji. Znamo e, da nitko neće kupiti električni automobil jer ne postoje stanice za punjenje a s druge pak strane e, nitko ne želi e, graditi stanice za punjenje električnih vozila zato što ih nema dovoljno. I zato mi moramo poduzeti mjere kako bismo osigurali e, dosljedan napredak u svim segmentima i moramo osigurati potporu za izgradnju infrastrukture jer ako je izgubimo onda E, nećemo uspjeti ostvariti ciljeve, a stanice za punjenje električnih vozila moraju biti sastavni element. E, postavljeno je pitanje hoće li to biti sastavni dio analize pojedinih zemalja. Da, e, to će biti uključeno i to će biti vrlo važan e, sastavni dio energetske unije. Vidjet ćemo koji napredak možemo ostvariti u sklopu prometa i kakav ćemo napredak ostvariti u području dekarbonizacije. 18. lipnja organiziramo veliku konferenciju o dekarbonizaciji cestovnog prometa. E, želio bih iskoristiti povratne informacije koje dobijemo od e, dionika kako bismo e, definirali i pripremili strategiju. ćemo i druge povjerenike kako bismo definirali najbolji način i najbolje aktivnosti za ostvarenje napretka i pripremu konkretnih zakonodavnih prijedloga a imat ćemo i sastanak e, konkretno o dekarbonizaciji cestovnog prometa e, prije ljetne stanke. E, dalje ćemo raditi na planiranoj reviziji uredbe o standardima za emisije za vozila i gospodarska vozila. To je plan za 2017. Naravno potrebno je uložiti jako puno pripremnih aktivnosti i provesti analizu. Radimo na velikom planu za razvoj inteligentnih prometnih sustava kako bismo izbjegli e, gužvu u prometu. E, potreban nam je inteligentan sustav prometa kako bi građani mogli koristiti e, sustave koji će im pomoći da ostvare uštede i u novcu i u vremenu. Kao što dobro znate, razgovarali smo o sustavu trgovanja emisija i što se tiče segmenta prometa, dogovoreno je da će on biti sastavni dio prijedloga E, koji se ne odnosi na sustav trgovanja emisijama. E, tu je uključeno zrakoplovstvo, surađujemo sa međunarodnim partnerima kao što je i kao i tu je jako važno imati dobru koordinaciju. Što još možemo učiniti što se tiče dekarbonizacije? Mislim da jako puno toga možemo učiniti ako budemo primjenjivali inteligentnije, ekološki prihvatljivije tehnologije za grijanje i hlađenje. To će svakako biti sastavni dio naše strategije na tom području. Na tome ćemo dalje raditi i vidjet ćete e, da e, će to biti uključeno u dekarbonizaciju i u sklopu našeg paketa koji se odnosi na obnovljive izvore energije. E, Biće uključeno u svim komunikacijama i pripremnim aktivnostima što se tiče pripreme prijedloga za energetsku učinkovitost koji ćemo podnijeti 2016. E, zahvaljujem zastupniku koji me pozvao u Škotsku, ondje sam bio nekoliko puta i bit će mi drago ponovno otići ondje. Naravno, ono što želimo ostvariti je sljedeće. Moramo vidjeti specifične situacije u pojedinim zemljama, ali naš zajednički cilj je ostvariti zajednički pristup, pristup na razini Europske unije što se tiče energetske politike. Trebamo snažan europski okvir, moraju postojati osnovni elementi koji su zajednički i moramo tražiti europska i regionalna rješenja. Moja prva e, reakcija je naravno da je ovo pristup koji predstavlja izazov, ali države članice moraju biti svjesne toga da će puno više ostvariti ukoliko objedine e, resurse i e, primjene zajednički pristup. Osim toga, e, postavljena su pitanja o energetskom siromaštvu i o mogućnostima za smanjenje cijene energenata, e, cijene električne energije. Moramo osigurati veću konkurentnost, osnažiti potrošače i građane kako bi oni doista imali mogućnost izbora, e, kako bi mogli odlučiti gdje će kupiti e, energiju, gdje će je trošiti e, kako bi koristili pametne tehnologije i smanjili e, troškove distribucije. Ako još uvijek e, troškovi električne energije budu previsoki za osjetljive skupine građana, onda moramo potražiti najbolja moguća rješenja kroz primjenu socijalno osjetljivih politika i mjera kakve se provode u nekim državama članicama Naravno, postoje milijuni europljena kojima su troškovi energije previsoki, a to nije prihvatljivo i toga smo svjesni i na europskoj razini i to je problem koji nije samo europski nego i nacionalni i socijalni. E, što se tiče pitanja gospođe Dali i pitanja dekarbonizacije, e, što se tiče rokova, e, svjesni smo toga da postoje štetne subvencije i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći E, kako bismo provodili potrebne mjere. A što se tiče e, tri pitanja e, gospodina Frontesa i energetske ovisnosti o Rusiji i Sjevernoj Africi. Smatram da će oni nadalje ostati važni dobavljači energenata za Europu, ali isto tako smatram da se puno toga može učiniti kako bismo smanjili našu ovisnost o tim izvorima. E, novi plin e, dolazit će iz Kaspijskog e, područja. Osim toga, smanjit ćemo ovisnost putem programa energetske učinkovitosti, koristit ćemo obnovljive izvore, energiju sunca i vjetra, a i naporno ćemo raditi kako bismo definirali energetsku strategiju koja će nam pomoći da ostvarimo koristi iz e, najnovijeg razvoja događaja na svjetskom tržištu e, jer plin i nafta postaju e, globalna burzovna roba i tijekom proteklih nekoliko tjedana vidjeli smo da je spot cijena za ukapljeni naftni plin niža nego što je cijena za plin iz plinovoda. Moramo pratiti razvoj događaja i ukoliko pripremimo dobru strategiju, možemo osigurati uravnoteženu dobavu energenata e, i na taj način nećemo biti prekomjerno ovisni e, kao što je to slučaj sa nekim državama članicama u Europskoj uniji u prošlosti, odnosno već duže vremena. Što se tiče plina iz škriljevaca, e, smatram da je situacija u Europi različita u različitim e, državama članicama, različiti su geološki uvjeti što se tiče eksploatacije plina i škriljevaca, razina prihvaćenosti u javnosti se razlikuje što se tiče hidrauličkog e, lomljenja, odnosno frekinga i zato smatram da e, u sklopu pristupa trebamo ostaviti državama članicama da same odluče hoće li koristiti tu tehnologiju. Međutim, pod uvjetom da one najrazvijenije i najnaprednije tehnologije budu korištene i da se koriste najnoviji podaci, najnoviji razvoj tehnike, jer to je podjednako važno. Smatram da što se tiče europljana, E, Razina prihvaćenosti e, se dramatično razlikuje od prihvaćenosti u SAD-u i o tome moramo voditi računa. Ukoliko bismo se više oslonili na modernu tehnologiju, mogli bismo ostvariti jako puno. E, napredne elektroenergetske mreže mogle bi biti naš E, izvor napretka kao što je plin iz kriljevaca u SAD-u. E, došli smo do točke u razvoju tehnologije koja omogućuje daleko učinkovitiju distribuciju električne energije i na taj način možemo ostvariti velike uštede što se tiče emisija CO2 i e, cijena, a na taj način ćemo i bolje ostvariti zaštitu okoliša u Europi. Gospodine Peterle, zahvaljujem na ovom prijedlogu. To je bio dosta stručan prijedlog. Bio bih zahvalan ako bi ste mi to pitanje dostavili u pisanom obliku pa ću ga analizirati i naknadno dostaviti odgovor. Što se tiče zelene politike i politike za ostvarenje energetske učinkovitosti, e, mi u Europskoj uniji to ugrađujemo u sve e, proračunske stavke. E, tako da je to sasavni dio E, svih kategorija. Ovih 20% proračuna treba biti usmjereno e, prema potpori zelenih politika. E, moramo vidjeti u kojoj mjeri je taj prijedlog spojiv sa našom politikom ruralnog razvoja koja već postoji. Gospođa Gutenland postavila je pitanje o Junkerovom planu ulaganja. Energetska učinkovitost je tu očito jedno od područja u kojima se očekuje potpora, a ono što je važno je pripremiti dobre projekte. Projekte koji će proći onu prvu fazu analize selekcije i dobiti potrebna financijska sredstva. To je prioritet e, za brojne općine, e, gradonačelnike, lokalnu samoupravu. Znamo da oni žele potporu u sklopu Junkerovog investicijskog plana kako bi zajedno sa bankama u državama članicama mogli osigurati da će se ova potražnja objediniti e, kako bismo onda vrlo brzo osigurali e, dobre financijske instrumente jer sam siguran da će postojati interes e, u budućnosti. Što se tiče pitanja gospođe Šuica, e, Uvjeravam vas da projekt ukapljenog naftnog plina na Krku smatramo strateški važnim projektom koji će omogućiti poboljšanje energetske sigurnosti na cijelom Jadranu. U srpnju ćemo imati sastanak u Hrvatskoj E, i nadam se da ćemo uspjeti dogovoriti akcijski plan e, što se tiče e, projekta interkonekcije 14 plus 1 kako bi se to odobrilo na političkoj razini i kako bismo vidjeli kakav je napredak ostvaren što se tiče projekta. Važno je E, ukoliko se realizira projekte da se uključe sve zemlje iz energetske zajednice. Riječ je i o onim zemljama koje nisu države članice Europske unije, ali su članice energetske zajednice i važno je osigurati da one također imaju pristup e, ovim izvorima energenata kako bi se smanjila i njihova ovisnost. Što se tiče pitanja zastupnika koji je postavio pitanje o ugljenu, e, želio bih reći da moramo poštovati suverenite što se tiče energetskog miksa, ali isto tako poštovati sporazume koji postoje e, u Poljskoj e, postoji odluka vijeća gdje se polazi od poštivanja različitih stajališta, a isto tako Smatram eh, da je naglasak eh, i na tehnologiji hvatanja i skladištenja ugljika i tu se nadamo da ćemo ostvariti konkretan napredak. Eh, što se tiče spora sa Gazpromom, naravno to je nešto što spada u nadležnost kolegice Margaret Vestager. Koliko je meni poznato, Gazprom je pozitivno reagirao na e, istragu zbog povrede pravila o tržišnom natjecanju. Naravno postupak e, traje i ide svojim uobičajenim tokom. Postoji razdoblje od 12 jedana tijekom kojeg Gazprom e, treba podnijeti svoje argumente, a onda Europska komisija donosi zaključke. Gospodin Belet je govorio o reformi sustava trgovanja emisijama. On je dobro upoznat e, s ovom temom i zna da ukoliko dođe do preraspodjele prihoda iz dražbi, plan je e, da se poštuju različite polazišne pozicije država članica. E, prihodi će ići na sve države članice 10% onim e, državama članicama u kojima je potrebno e, dati poticaj modernizaciji tehnologije. Osnovat ćemo inovacijski fond i isto tako ćemo osnovati fond za modernizaciju kako bi se modernizirale sve zastarjele elektrane i kako bi se spriječila prekomjerna emisija e, CO2. Jako je važno osigurati da se moderna tehnologija primjenjuje što brže a e, odgovor e, mom sunarodniku gospodinu Nađu je sljedeći. Provode se studije o mogućnostima zajedničke nabave plina. Kako to organizirati? U pravoste to treba biti dobrovoljno objedinjeno u kriznim situacijama. E, rezultate studije imat ćemo u rujnu i listopadu i tada ću vas rado informirati o svim detaljima i rezultatima studije i mogućnostima e, njihove primjene u sklopu budućih prijedloga. A što se tiče cijena energije i pitanja energetske učinkovitosti, to su područja kojima ćemo se baviti u zakonodavnim prijedlozima koje smo spominjali već nekoliko puta. Uvjeren sam da ćemo pronaći odgovarajuća rješenja kako putem povećanja konkurencije stvoriti bolje okruženje koje će pomoći smanjenju cijena i ostvarenju energetske učinkovitosti. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa na tome što ste mi dali riječ, što ste mi omogućili da E, iznesemo odgovore pitanjima koje su postavili članovi vašeg odbora. Hvala lijepa ne samo na tome što ste došli na ovaj sastanak, nego i na detaljnim odgovorima na pitanja koja su postavili članovi našeg odbora. Mislim da sada možemo zaključiti ovaj sastanak. Sljedeći sastanak bit će 26. svibnja u Briselu. E, na dnevnom redu nemamo ništa drugo, time smo odradili sve točke. Hvala svima i e, posebno zahvaljujem e, povjereniku, potpredsjedniku Ševčeviću. Hvala.